i gospodo, to nas dovodi do kraja e, sad današnje sjednice. Želim vam e, ugodan i siguran povratak e, kući i vidimo se sljedeći tjedan u Briselu i zatim u Strasboru. Hvala.